Nije e, za e, vanjska e, pitanja o situaciji u Kolumbiji. Dajem dakle riječi pod predsjednici Europske komisije Federike Mogherini. Izvolite. Ovaj je trenutak vrlo značajan za Kolumbiju. Na svijetu postoje mnoge teške situacije kako oko nas, tako i na udaljenim mjestima. U Kolumbiji postoji znaci nade da će doći do promjena. Vrlo mi je drago da ste se odlučili da raspravljate o mirovnom procesu. Uvjerena sam da ćemo ove godine čuti dobre vijesti o kraju oruženog sukoba koji traje e, već četvrt stoljeća dva e, milijuna ljudi je raseljeno, mnogi su e, poginuli, bili žrtve nasilja ili su oteti. Pretpostavljam da ovdje ne plišćete Kolumbiji, ali možda i da. Prvi su mirovni pregovori održani prije više od 30 godina, a sada u Havani vidimo mogućnost da dođe do prijeloma. Eto, s vremena na vrijeme dolazi do dobrih vijesti. Prije par dana dobra je vijest došla iz Beča o Iranu. Ovog puta kad se otvara ta prilika ne smijemo je propustiti. Ja sam e, kao visoka predstavnica bila u Bogoti, e, već sam tamo bila ranije kao, e, kao predstavnica Italije, a ja sam sada dala podršku mom prijatelju Juan Manuelu Santosu koji je predsjednik. Dakle, a ove godine naši su se odnosi zbog Bogotom ojačali od e, ukidanja e, viznog režima do naše misije Atalanta. Ja sam nedavno odlučila imenovati gospodina Gilmora kao posebnog izaslanika u mirovnom procesu. Želimo dakle da pokazati aktivni angažman. Osobno mi je bilo posebno drago da je do te odluke došlo uz punu e, podršku predsjednika Santosa. Ian Gilmour je sudjelovao u mirovnom procesu u Sjevernoj Irskoj i svo njegovo iskustvo od njega je učinilo savršeno kandidata za tu dužnost. Došlo je do konsenzusa među svim strankama, to smo vidjeli i posljednjih nekoliko dana. On je sada u Bogoti i e, e, kasnije će se obratiti kasnije ovoga mjeseca e, članovima odbora za vanjske poslove. Objasnit će kako izgleda mirovni proces, a sa članovima odbora AFED govorit će o tome kako će europske institucije pridonijeti mirovni proces. Kakva je sada situacija? U prosincu je e, donesen sporazum o žrtvama. E, radi se na tome da se ostvari povjerenje, da se kaže istina i da dođe do pomirenja. Svi znamo da je povjerenje ključno e, kako i kao pomirenje ključno kako bi e, saživio bilo koji mirovni proces. Svatko mora imati ovdje svoje odgovornosti. Moglo bi doći do pravde i zajamčiti da se kaznena djela i zločini ne ponove. Staće se na kraj sukobima i gledat će se u budućnost trebamo saznati što se dogodilo s nestalima, da se mogu zaliječiti rane i kako bi oni koji su izgubili nekog dragog e, mogli e, to e, prežaliti. Moramo raditi individualno i kolektivno. Po prvi puta vjerojatno mirovni sporazum žrtve stravlja u središte jer politički se razmirice mogu rješavati politički putem i putem izbora. Mirovni proces je vrlo e, nezahvalan i krhak. Ovog puta uspjelo se dobro odrediti sprječavanje dakle, ponovnog pada u nova naselja. Europska unija insistira na e, tome da se stave u prvi plan oni koji se bore za ljudska prava. Oni su često u teškoj situaciji. Tu je Kolumbija bila u vrlo teškoj situaciji. Međutim, u Kolumbiji se jako napredovalo u posljednjih nekoliko godina. Iako je e, sigurnosna situacija u velikom broju zona Kolumbije i dalje problematična, naprednak je ostvaren. Naravno, pregovori u Havani još nisu završeni. Govori se o procesu koji i dalje traje. Mnoga su pitanja i dalje otvorena. Među inima modaliteti za konačan prekid vatre i nadzor prekida vatre, razoružanje i reintegracija bivših eh, boraca te kako provoditi sporazum. Uvjerena sam da do sporazuma može doći i da ga se može brzo zaključiti i to u skladu s obavezama što ih je preuzeo predsjednik Santos. Kako se približavamo sporazumu, tome se nadamo, moramo misliti i što će uslijediti nakon toga, kako dati podršku miru koji sada ima priliku da zaživi. Iskustvo nas uči da je provedba mirovnog sporazuma često najproblematičniji, e, najteži dio toga. Potrebno je da novi način razmišljanja zamijeni stari, a stare stranke morat će potvrditi da se zaista zalažu za mir i e, morat će potpisati mirovni sporazum i ratificirati ga i to plebiscitom. I zato naš rad i rad Iana Gilmora usmjeren je u velikoj mjeri na provedbu sporazuma i na to da se vidimo kako mi možemo tu pridonijeti. E, Europska unija neće prestati s angažmanom kada se e, sporazum potpiše i e, ratificira. Mi ćemo i dalje tražiti da dođe do dubokih promjena u promjeni u toj zemlji u skladu s dogovorenim u Havani kako bi Kolumbija dobila ne samo mir, već održiv mir. Europska će unija stajati cijelo vrijeme u tom procesu uz Kolumbiju. Mi smo tamo sada, sada, a bit ćemo tamo kada se mirovni sporazum bude potpisivao, bit ćemo tamo kako bi pomogli strankama da ga u potpunosti provedu. Kolega Neven Mimica i ja radili smo na tome da se osnuje e, zaklada jedan trust fund u koje će države članice izdvajati. Već sada dobivamo prve priloge. Mi smo sada u tjesnoj suradnji sa zainteresiranim državama članicama, a taj interes sve više raste. Taj e, fond mora biti gotov u trenutku kada se potpiše mirovni sporazum i e, moramo raditi u sprezi sa drugim donatorima te zemlje. No, potrebna su ne samo sredstva, već i stalna politička podrška kao i konkretni instrumenti kako bi se e, mir zaista počeo provoditi kako nakon potpisivanja sporazuma, tako u budućim desetljećima. Europska komisija sada kao što će raditi i u budućnosti, daje ključni doprinos sklapanju mirovnog sporazuma u Kolumbiji. Ove promjene u Latinskoj Americi zahtijevaju e, puno rada, ali kada dođe do mogućnosti da eto jednom promjena bude na bolje, Europska unija ima specifičan interes da tu igra ključnu ulogu. To radimo i u Kolumbiji, ne samo tamo, već i tamo. Znam da u tom radu mogu računati u potpunosti na vašu podršku, jer ne smijemo zaboraviti da možemo svugdje u svijetu dati poticaja i ohrabrenja. Eto u Kolumbiji je 50 godina trajao ovaj sukob, a e, kada do takvih problema dolazi bilo gdje u svijetu, makar i jako daleko, to se odražava na cijeli svijet. Mi dakle moramo pomoći uz maksimalnu potporu političku, ali i financijsku. Hvala. Hvala lijepa potpredsjednice. Saslučat ćemo sada E, što kažu klubovi zastupnika. De Grandes Pascual u ime e, Europske pučke stranke. Hvala lijepo, e, gospođa visoko predstavnice i potpredsjednice, gospođo Mogherini. Gospođo Mogherini, dali ste nam mnoge pojedinosti vi e, radite to zdušno i s puno solidarnosti. Danas je povijesni dan i ja ću sada samo reći nešto o vrijednostnim procjenama. Mislim da Kolumbija zaslužuje potporu što će joj dati Europski parlament. Radi se o povijesnom trenutku koji ima presedana. Drugi su pokušali učiniti isto to, koristiti dijalog kako bi se sukobljene strane e, pokušale sjesti za isti stol. Predsjednik Santos, gospođa Betancur, predsjednik Ribes, dakle svi su oni pokušali. Međutim, sada vidimo da je ovaj mirovni proces došao do vrhunca. To će zaista biti važan trenutak i kamen temeljac za izgradnju Kolumbije. E, mi smo u Europskom e, parlamentu uspjeli uskladiti sedam glavnih klubova zastupnika oko naše rezolucije za koju ćemo dobiti ogromnu većinu jer ona i utjelovljuje vrijednosti koje mi e, želimo, za koje se mi zalažemo i zaista mislim da Kolumbiju treba podržati. Moramo popratiti taj e, mirovni proces. Želimo da e, ne bude nekažnjenosti i e, želimo da Kolumbija zaista bude ključna u tom procesu. Hvala. Molim da se svi pridržavate vremena, a sada kolega Ramon ima riječ. E, hvala. Hvala gospođo Mogherini na vašem izlaganju. Prije svega, kao što znamo, Već dugo nam ljudski rod pokazuje da je puno teže okončati rat nego li ga započeti. E, treba pregovarati s terorističkim skupinama na kraju sukoba. To je puno teže nego li se boriti protiv njih i e, ih u zametku. Kolumbija ulazi sada u e, proces sklapanja mira. To je zaista povijesni trenutak jer preko 50 godina takve tragične su se stvari odvijeli ne samo u Kolumbiji već u drugim zemljama Južne i Centralne Amerike. I kroz mnogo godina bilo je puno političkih pokreta koji su pribjegavali nasilju kako bi ostvarili politički cilj. Sada ćemo konačno moći ispraviti ovakve tragične probleme. Nema e, razloga za sva ova ubojstva. Potpora Kolumbiji zaista mislim da je ispravna. Ovo je zaista vrlo važna odluka da koje dolazi u pravo vrijeme. Zašto u pravo vrijeme? Zato što ćemo konačno, mislim, doživjeti mir i to u sljedećih nekoliko mjeseci. Pogledate li na sve što se dogodilo u posljednjih nekoliko mjeseci, vidimo da je Europska unija dobila i podršku zato što smo svi jednoglasni i ovdje smo jednoglasno u Europskom parlamentu se opredijelili da pokrenemo mirovni proces. To je mirovni proces gdje će se mir ostvariti. Ne stoje svi iza toga, ali to će ipak biti mir, jer mir je pravi put. Radimo na potpisivanju mira i Ove sve vijesti koje čujemo su dobre. Jako mi je drago da je gospodin Gilmor imenovan za posebnog izaslanika. Hvala sada gospodin Demes Maker u ime kluba zastupnika ECR. Hvala lijepa. Još uvijek možemo gledati na budućnost e, s optimizmom različite krize u svijetu zapravo nas navode na sumnju. Međutim, mirovni proces sa Farkima je nešto što ipak od nas izaziva nadu. 23. ožujka trebao bi se potpisati mirovni sporazum, a Farki bi trebali položiti oružje. U rezoluciji e CR-a želimo i posvijamo da sve stranke E, učine sve što treba kako bi se priznale žrtve. Međutim, e, mirovni proces u e, Kolumbiji ne može tu stati. Velik broj paravojnih snaga nema pravo na demobilizaciju u okviru sporazuma iz 2003. godine i mnoge paravojne snage bore se protiv oružanih snaga ili e, pak protiv Farka i njih moramo privesti u red. Hvala, a sada klub zastupnika Alde, gospođa Bilbao Barandika. Hvala lijepa. Htjela bih za početak čestitati svim E, stranama koje u tom sudjeluju jer e, se sada mogu obeštetiti žrtve i možemo sve učiniti kako se ovako što ne bi više nikada ponovilo. Društvo u Kolumbiji dobro zna kolika se e, teška cijena plaća za vrijeme rata. Sada oni postižu mir i zaista zaslužili su našu podršku. Međutim, osim što to trebamo pohvaliti, mislim da moramo e, saslušati o, angažman gospođe Mogherini i Europske službe za vanjsko djelovanje da Europski parlament e, sigurno treba podržati ovakav postupak. Mi osuđujemo da e, se sila koristi radi ostvarivanja političkih ciljeva. Moramo učiniti sve kako zločini ne bi ostali nekažnjeni. Treba e, se angažirati da se situacija za građane u Kolumbiji poboljša na političkom, ekonomskom i socijalnom planu. Trebamo raditi na socijalnoj pravdi, trebamo izbjeći da građani Kolumbije budu dvostruke žrtve. Oni ne smiju biti izolirani. Jer e, ljudi izgube nadu, a ta nada pretvara sada sukob u nove mogućnosti. E, sada riječ ima klub zastupnika GUE. Hvala lijepa. Mi u klubu zastupnika GUE želimo biti na razini na visini e, drugog studenog 2012. godine započeo ovaj mirovni sporazum. u toj državi ima jako puno žrtava. To je država na svijetu gdje je ubijen najveći broj članova sindikata. I e, u tom sukobu E, eto, sada naziremo mir. S jedne strane potpisat će ga predstavnici kolumbijske vlade, s druge strane Farki. E, često su u to bile uvučeni i karteli droge. Na koji način e, može se omogućiti građanima da prisvoje taj mirovni sporazum. Mora doći do razoružanja svih e, skupina, svih paravojnih skupina. Moraju se vratiti, mora se vratiti zemlja koja je bila konfiscirana. E, Kolumbijska država mora zaštititi stanovnike i aktiviste različitih socijalnih pokreta kao i sindikaliste. A trebamo poštovati i prisustvo visokog predstavnika Ujedinjenih naroda za ljudska prava. A mora se sve podvrći međunarodnim pravima. A sada riječ imaju zeleni na minutu i 30. Hvala lijepa. Prije svega, hvala vam gospođo Mogherini što ste došli ovamo vi često dolazite u naš parlament da s nama razgovarate i da nas saslušate. Ova rezolucija je zaista nešto čemu se možemo radovati i parlament će to slijediti. U ime mog kluba zastupnika zaista kažem da nam je drago i čestitam svima koji su sudjelovali u tom mirovnom procesu. Žrtva su zaista zaslužile e, da se takav sporazum potpiše. Možemo dakle e, poslati našu pomoć. Moramo olakšati pati ljudi gdje god su oni. U točki osmoj u kojem se traže da se osnuje fond e, koje će izdvajati sredstva države članice je dobrodošao. Međutim, paravojne skupine koje sada nazivaju bandama kriminalaca i dalje E, postoje u nekim žarištima. To su zapravo gangsteri i oni e, su u sprezi s trgovcima droge. Ne smijemo zanemariti da oni i dalje postoje. Ne smijemo dopustiti da sada stvari krenu krivim putem jer e, mi sada vidimo da je došlo konačno do trenutka da se može sklopiti sporazum sa Farkima. Hvala. A sada ime kluba FDD izvolite. Hvala. Hvala lijepa. Pozdravljam gospođu Mogherini. Možemo se samo složiti s tim da ćemo dati potporu ovoj rezoluciji, jer kao što ste već rekli, radi se o povijesnom trenutku, važnom trenutku, ali isto tako radi se u trenutku od kojeg se za Kolumbiju otvara jedna na nova epoha. Međutim, moramo pažljivo pratiti što se tamo događa. E, brine me što će se događati sutra, jer sporazum, mirovni sporazum je dobar sporazum, naravno, međutim ne uzme u obzir jako mnogo toga. Primjerice, na obeštećivanje žrtava, odakle će taj novac doći. Postoje još mnogo drugih aspekata koji nisu riješeni. To nismo napisali u rezoluciji jer mi kao Europski parlament želimo ovdje dati vrlo snažnu poruku. Međutim, ipak vjerujem da tu može biti munom problematičnih aspekata u budućnosti. Ovo je povijesni moment, ali znamo da moramo puno raditi za budućnost Kolumbije. Hvala sada kolega Milan Mon na minutu i 30. Ovim otvaram raspravu. Izvolite. Hvala vam. Kolumbija prolazi kroz povijesne prekretnice, kao što je već rečeno, pregovori se provode i planiramo ih dovršiti do 23. ožujka. To će privesti kraju 50 godina sukoba koji su uzrokovali smrt i velike progone diljem zemlje. Mnogo je u pitanju, gospođa Mogherini je spominjala važnost multilateralnih trgovinskih sporazuma koji već donose ploda, Kolumbija je također drugi trgovinski partner sa Europskom unijom te cijele regije, a ulogu ima i Europski parlament u tome. On je i preuzeo u procesu uklanjanja viznog režima. To je svojevrsni poticaj e, koji bi Europska unija voljela unijeti u svoje odnose s Kolumbijom. Voljeli bismo doista e, naglasiti važnost ovog mirovnog procesa i nastaviti pružati podršku osobito kroz e, fond koji će biti uspostavljen. Ovo je povijesni trenutak. Kolumbija izlazi iz mračnog tunela nasilja kao jedna od najvažnijih zemalja u Latinskoj Americi. Gospodin Santos je to nazvao završetkom povijesnog ciklusa nasilja, što je važno kako za njih, tako i za svijet. Gospodin Havit, minuta i pol. Imao sam i čast osobno pratiti eh, mirovne pregovore u Havani pokušao doprinijeti sa iskustvom svoje zemlje u Sjevernoj Irskoj. Kao netko tko se bori za mir i ljudska prava u Kolumbiji već godinama, mislim da se doista može i da će se ostvariti povijesna prekretnica. Danas nastavlja se sa patnjem 14-godišnja curica je ubijena nedavno i dva mirna prosvjednika. Imajući na umu a, jednostran prekid vatre, daljnje geste u smjeru mira uključuju i traže rješavanje pitanja zarobljenika. No, postignuti su i veliki koraci prema naprijed koji su vjerili da je sada put ka miru e, neosporiv priznaje se odgovornost obiju strana za sukobe, a sada će obje strane i biti odgovorne za mir. Oni koji napadaju mirni proces zbog takozvanog nekažnjavanja trebaju imati na umu puno odgovornost za ratne zločine i nadležnost Međunarodnog suda za zločine. No, također trebamo imati na umu i mogućnost dovršenja sukoba. Pozbog pozivam Europsku uniju da podrži provedbu mira. Jasno je da želimo slijediti model Sjeverne Irske i provesti neovisno mirovne pregovore uz sudjelovanje građanskog društva. Također moramo pomoći u sigurnosna jamstva kako bi se vi mogli funkcionirati bez straha od progona. Dakle, ne može više doći do neuspjeha u mirovnom procesu, do smrti, već samo do mira i pravde za Kolumbiju. A vrijeme za mir i sada. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Štir. Senjor presidente, luego... Gospodine predsjedatelju, nakon 50 godina oružanog sukoba koji je kaos unio u Kolumbiju i košto stotine tisuća života, mirovni sporazum je postignut za pomirenje, pravdu i mir kako bi se pravda povratila i pružila i žrtvama. Ovaj sporazum povijesno je važan jer ukoliko se povijesno, ukoliko ga, ga se provede, to će biti velikog značaja. S naše strane PPA izrazili bismo zadovoljstvo sa sporazumom iz Rujna i također pružiti našu podršku za konačni sporazum 23. ožujka. U tom smjeru gospođe Mogherini E, gospodina Gilmar da ste spomenuli kao posebnog izaslanika za Kolumbiju, što mislim da je doista mudra odluka. Europska unija bi sada trebala produbiti svoju podršku uspostavom fonda za pružanje pomoći Kolumbiji u razdoblju nakon sukoba. Zadovoljan sam što znam da vi, povjerenik Mimica, radite u tom smjeru. Ja dolazim iz Hrvatske i mi smo doista svjesni važnosti međunarodne podrške za pomjerenje. Imajući na umu to iskustvo, rekao bih da je doista važno za Europsku uniju da aktivno podrži Kolumbiju ovom procesu. Hvala. Zastupnik Zorinjo na dvije minute. Gospodine predsjedatelju, gospođo Mogherini, čestita bih vam na trudu uloženom u ovo, Svi znamo da je mirovni proces, poput onog kojeg smo vidjeli u Kolumbiji, nešto što je vrlo krhko, teško, ali i naša obveza kako bismo se pobrinuli da dođe do konvergencije naših napora. Ovaj mirovni proces ima važnu karakteristiku, Usredotočeni na žrtve, a ne na sudionike u sukobu. I to mislim da vrijedi spomenuti da je to jedan prvenstveni pristup, sporazum iz prosinca doista to ističe, jer se ovdje radi o samom temeljnom kamenu tog procesa. U cijelom procesu moramo imati na umu da dosadašnji trud nije dostatan već na umu moramo imati gospodarsku važnost sporazuma sa Kolumbijom i Peruom i zajednički raditi da se pobrinemo da dođe do poštivanja ljudskih prava, mira, demokracije i promicanja dobrobiti naroda i stanovnika ovih zemalja. Zbog toga smatram da rezolucija ima trojaku važnost, prije svega temelji se na žrtvama, na stanovnicima, na građanskom društvu. Drugo je što predviđa suradnju Europske unije i Kolumbije u trgovinskom smislu kao način za razmjenu vrijednosti i širenja mira ljudskih prava i pune demokracije. I treća stvar, ova rezolucija pozdravlja duh kompromisa koji su pokazale obje strane i ukazuje na mogućnost jednog puta bez nasilja, puta povjerenja među kolumbijancima. Europska unija može i trebala bi pobrinuti se da nastavimo pružiti podršku ovom procesu na konstruktivan način. Oprostite, gospodine Zurinja, Gospodin Arnold vam želi uputiti plavi karton. Prihoćate li? Gospodin Arnold, izvolite. Živimo u svijetu gdje neprestano slušamo nove vijesti o tragičnim globalnim sukobima 24 sata na dan, svaki dan. Slažete li se sa mnom da je tjednik nade za zemlje poput Kolumbije koje se kreću prema miru nešto što često se ne spominje u našim medijima i možda bismo bolje trebali prepoznati napredak koji je ostvaren e, u proteklo vrijeme. Hvala. Zastupnik Zorinjo, izvolite za odgovor. Hvala vam predsjedatelju i hvala na ovom pitanju. Doista svaki dan vidimo nove izazove koji su pred nama, no kada god se na odgovarajući način kvalitetno hvatimo koštac sa tim izazovima, pojavljuje se nada i e, dobra prilika za rješavanje sljedećih izazova. Zastupnik Kelam, minuta i pol. Sukob u Kolumbiji traje već gotovo pola stoljeća i rezultira smrću gotovo četvrt milijuna ljudi i šest milijuna prognanika dugi mirovni pregovori kulminirali su sporazumom u Havani prošlog prosinca. I slažem se u potpunosti, gospođo Mogherini, s vama da je to velika prekretnica koju trebamo pridodati važnost. Ono što je ohrabrujuće je da su sporazumi već, sporazum je već ostvaren po ključnim pitanjima poput reforme zemljišta, političke aktivnosti članova Farka, uzgajanju droge i tako dalje. No, nepošteno je da žrtve nisu dobili dostatnu pažnju. Pitanje je kako zalječiti dane i kako doći do pomirenja. Sporazum iz prosinca predviđa jedan integralan sustav e, istine, pravosuđa i pomirenja i tako dalje, no prije svega moramo doći do jednog sveobuhvatnog izvedivog sporazuma do kraja ožujka. I to sa s vrhom e, konačnog prekida vatre i odustanja daljnjih borbi u Farku. Fark je jedan od posljednjih utvrda militantnih hladnoratovskih ideologija koje su se oslanjile na nasilne revolucije. U tome nisu uspjele, no i paravojske su također ozbiljno naštetile demokraciji. Za kraj, u cijelokupnom hrabrovićem razvoju događaja također možemo imati na umu e, utjecaj pape Franje koji je rekao nemamo pravo e, dopustiti si još jedan neuspjeh. Učinimo sve što možemo kako bismo ovaj puta uspjeli. Zahvaljujem zastupnik Dijaz Mera, minuta i pola. Hvala vam. Prije svega, iskreno bih želio čestitati predsjedniku Santosu. Predsjednik Santos bi je hrabar i preuzeo velik rizik u pokušaju iznalaženja sporazuma 23. rujna. Sada bih želio istaknuti stvaranje posebno tijela zaduženog za mir te reakciju na nezakonito korištenje narkotika. Imamo pitanja žrtva, nekažnjavanja, zemljišta, prognanika, to su sve pitanja koja, za koje će trebati e, mnogo veća posvećenost i nadamo se da će 23. ožujka doći i do konačnog sporazuma. Kolumbija E, će tako i iznutra izvana postati e, stabilna zemlja. Mi vjerujemo u Kolumbiju i rekli smo to već u više navrata. Imamo i posebnog izaslanika imena Gilgorda. I smatram da to i uklanjanje viznog režima su izrazi povjerenja koje sam upravo spomenuo. Međutim, postoje još uvijek izazovi pred Kolumbijom u razdoblju nakon sukoba a to je ponovna izgradnja mira, gdje je europska podrška vrlo važna. Dakle, potrebno je uspostaviti poseban fond kao i druge mjere i otvoriti pregovore sa Jelenom i drugim paravojnim skupinama koje narušavaju mir i miren život u Kolumbiji. Zahvaljujem zastupnik Peterle. Zahvaljujem. Pozdravljam rezultate mirnog procesa u Kolumbiji, što je jedni put ka trajno miru nakon desetljeća nasilja i žrtava. Nema alternative miru i pomirenju i vjerujem sam da će ovo dati novu kvalitetu suživota u Kolumbiji te pomoći da iskoristi sve svoje razvojne potencijale. Čestitao bih političkim vođama i onima koji su podržavali mirovni proces na dosadašnjem uspjehu, te izraziti zahvalnost papi Franji i Šerišri Ravi Šankaru zbog njihova doprinosa iznalaženju geopolitičkog rješenja i mira. Ožujak će biti nova stranica u povijesti Kolumbije i to na dobrobit njihova naroda. Zastupnik Venta. Zahvaljujem predsjedatelju. Sporazum o stvaranju posebnog e, mirovnog suda koje je uspostavljen između vlade u Bogoti i predstavnika Farka važan je korak ka miru. Nakon 50 godina sukoba imamo tisuće mrtvih, e, prognanika, mučenja, prisilnog e, novačenja djeca, vojnika i sličnih svakodnevnih događaja u ovoj zemlji. Zbog toga možemo samo pozdraviti sporazum iz Havane iz prosinca o ovom sudu. 2016. kada je možemo postići konačni mirovni sporazum, moći ćemo doista biti zadovoljni sa razvojem događaja. Nakon prekida sukoba, također ćemo Kolumbiji, osobito najsiromašnijim provincijama, pružiti podršku kao i podršku javnim tijelima e, i mjestima gdje centralna vlada ima slab utjecaj. Zastupnik Scheinfeld, jedna minuta. Hvala. Kolumbija je tužan primjer situacije u kojoj neki misle da silom, nasiljem mogu nametnuti svoje uvjete. 45 godina sukoba, četvrt milijuna ubijenih, 7 milijuna žrtava. To je doista dobar znak upozorenja mnogim zemljama u svijetu, kao i mnogim političarima i političkim strankama, čak i u Europi. Oni koji danas misle da stvarnost mogu promijeniti na silu, da mogu silom djelovati protiv svoje vlastite države, protiv svoje nacije, trebali bismo im trebali bismo ih eh, istaknuti kao loše primjere, ali istodobno radovati se zbog toga što Europska unija, SAD, pa i zemlje poput Kube su uspjele doprinijeti činjenici da smo sada na dohvat mira. I nadamo se da će do toga doista i doći. Hvala. Hvala. Sada spontano javljanje za riječ. Gospodin Farija na jednu minutu. Gospodine predsjedatelju, visoka predstavnice kolege, 2016. će biti odlučujuća godina u povijesti Kolumbije sa mogućim sporazumom sa Farkom. Trebalo je više od 220 tisuća života, kako bi do toga došlo. U tom odličnom trenutku Europska unija mora pružiti punu podršku vladi gospodina Santosa. Ovo su vrlo složeni izazovi u situaciji nakon sukoba za koje će biti potrebni veliki resursi. Potrebno je stabilizirati gospodarstvo, e, ponovno osposobiti e, gerilske borce i obeštetiti e, žrtve u ime dugotrajnog mira u Kolumbiji. Za ovo bit će potrebno i nacionalno pomirenje, kao što je gospođa Mogherini sama rekla. Za kraj, samo ću izraziti nadu da će ovaj parlament zauzeti drugačiji stav naspram Kolumbiji nego e, što je bio stav naspram Venezuele. Zahvaljujem e, zastupnika Varisti. Hvala vam. Ovo nije tekst koji bi se stavio, bio moj klub, bilo ja osobno, no vrlo smo zadovoljni zbog toga što se sada radi na zadničkoj rezoluciji koja podržava mirovni proces u Kolumbiji. Trebali smo biti vrlo zadovoljni sa postignutim sporazom između Farka i vlade s obzirom na situaciju te čestitati e, narodu Kolumbije i potaknuti ELN i vladu da otvore mogućnost dijaloga. To je vrlo važno za pružanje pomoći Kolumbiji, ali i za e, teritorije i cijelu regiju kako bismo se mogli pobrinuti da postoji širi mir. Naglasio bih i da Španjolska, koja podržava mirovni proces, iznenađujuće ne planira uspostaviti mir u Baski gdje bismo voljeli vidjeti sličan mirovni proces. Gospodine Goristi, gospodin de Grandes Pascual, želim vam postaviti pitanje. Prihvaćate li ga? Hvala gospodine Goristi. Kako se usuđujete povlačiti paralelu između zemlje koja je priznala svoje greške sa skupinom ljudi koji provode terorističke činove. Kako se usuđujete tako nešto reći? Zahvaljujem na pitanju radi o zdravom razumu bilo koji politički sukob i bilo kakva rezolucija nešto je do čega se dolazi kroz pregovore i kroz razgovor. I zadovoljan sam s onime što se čini u Kolumbiji, no u Europi, u Irskoj kao što smo vidjeli, mirovni proces je nešto za što je potrebna i institucionalna podrška te uključenost vlade. To je način na koji se politički sukobi rješavaju. Zahvaljujem zastupnik Urtasun. Hvala. Kao prvo mislim da bi bilo bitno odaslati poruku za ovaj mirovni proces. To ćemo sutra napraviti i mislim da će to biti ispravni korak. Zahvale i čestitke visoko predstavnici svima onima koji prate ovaj proces. Još samo nešto što moram reći zbog čega ne mogu spavati. Ja mislim da s ovime nije sve dovršeno sa ovim prvim korakom. Naravno da trebamo pogledati žrtve, oduzimanje zemljišta, žene koje su dugogodna bile isto tako žrtve u Kolumbiji. Sve to treba riješiti, ali postoje i dosta drugih stvari. Naravno da kao prvo trebamo ukloniti oružje od tih skupina, bez toga nema mira, to je prvi korak. Ali isto tako tad, tada moraju ponovno moći raditi aktivisti za ljudska prava. Europska unija treba učiniti sve što može kako bi taj sporazum doista imao uspješni završetak. Gospodin Kastaldo ima riječ. Hvala lijepa. U e, Kolumbiji je e, tama u tunelu malo manje tamna. Postoji puno strahota povijesti, ali zaključiti i zadovrš, okončati mm, sukob koji vlada od 60. godina je samo po sebi malo čudo. I e, još uvijek e, mnoga stvari je tamo u rukama vođa paravojnih skupina. Mnogi su povezani sa trgovcima droge i moramo nešto napraviti kako bi se kaznili ratni zločini. Nadamo se da će mirovni sporazum u Havani zaista biti zaključen i zaživjeti, ali nitko ne bi smio ostati nekažnjen i nadam se da će se uzeti u obzir i uloga seljaka koji su često puno više žrtve trgovaca drogom nego li e, su sami uključeni u sukobe. Moramo dati e, nadu u budućnost i da oni koji se sada rode nikada ne vide rat. Hvala. Gospodin Marijas. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ovo je završna faza mirovnog procesa između Farka i kolumbijske vlade. Taj proces će završiti u ožujku 2016. godine. Već je potpisan sporazum o obešćenju žrtava, a paralelno s tim postoji pregovori o demilitarizaciji. Mirovni proces će naravno dugo trajati, ali barem će se na kraju završiti, završiti taj sukob e, koji je odnio 220 tisuća ljudskih života. Žrtve dakle treba obeštetiti, kao što sam već rekao, a isto tako bi se trebalo boriti protiv trgovine drugom. To znači da je izuzetno važno da se dovrše pregovori u Kolumbiji, e, Također se treba potruditi pronaći ponovno nestale osobe. Treba se utvrditi što se dogodilo tijekom tog građanskog rata. Ovaj mirovni proces može dovesti do toga da dobijemo demokratsku Kolumbiju, naravno pod uvjetom da se demilitariziraju manje skupine. Hvala vam, gospođo Mogherini. Još jednom mi cijenimo vaš rad od 220 tisuća umelih osoba u Kolumbiji velik udio su bili civili, a desetljećima je došlo do isto tako prognanika u toj zemlji. To je bilo potpuno normalno, kao što je, smo to već čuli tada. Sada, naravno, moramo se na žrtve i moramo riješiti to pitanje u korist cijelog društva. Potrebno je na odgovoran način se osvrnuti na prošlost bez da itko ostane nekažnjen. Isto tako u našoj rezoluciji posjećamo na tome da civilno društvo ne sudjeluje u pregovorima i da više od 90% počinjenih kaznenih eh, dijela se ne istražuju. Tu treba preuzeti odgovornost. Treba doći do pravde za Kolumbiju, ali isto tako i za svaku drugu državu gdje se krše ljudska prava, primjerice u Španjolskoj. Hvala, ovim se rasprava završava. Sada pravo replike ima gospođa Mogherini. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Dopustite mi da kažem nešto što je netko drugi u ovoj prostoriji rekao nismo još došli do toga. To je ohrabrujuće i to je veliki povijesni korak kojeg smo imali prilike vidjeti u prosincu. Dakle, jedan od najtežih dijelova pregovora je bilo upravo to. U na teški, složeni, ali isto tako i ohrabrujući način se sve to odvijalo, ali još uvijek nismo došli do samog kraja i zbog toga sam pri mom uvodnom izlaganju rekla da se tu ne radi samo o praćenju mirovnog procesa i o provedbi tog procesa, već da će se u idućih nekoliko tjedana i mjeseci pokušati to da popratimo te pregovore, pružati podršku pregovorima, da pružimo podršku i snažnom vodstvu i viziji predsjednika Santosa koji čini e, impresivne i hrabre korake u tom smjeru, a isto tako i da damo podršku cijeloj državi u tom procesu. Vrlo cijenim tu referencu vezanu s to da naša pomoć treba ići sve do kraja, do zadnje razine, sve do onoga gdje ljudi žive. Kada se radi o civilnom društvu i o aktivistima za borbu za ljudska prava, ja sam to spomenula u mom uvodnom govoru, to je uloga Europske unije, mi to vrlo dobro znamo. A isto tako i poticati tu državu kao takvu i njene građane. Primjerice, ja smatram da ono što smo učinili po pitanju na obveze vize, da je to bilo izuzetno važno, zato što smo time pokazali ne samo podršku Europske unije tom procesu i to da smo naznačili da želimo podržati podršku i provedbe tog procesa, već je to jedan dio jedne veće slike, to je, tu se radi opće, općenito o bilateralnim odnosima s Kolumbijom, a isto tako to je sada onda ukopljeno još jednu širu sliku, a tu se radi o strateškim odnosima između Europske unije i, i Latinskom Amerikom, prije svega s nekim državama u Latinskoj Americi gdje se naši odnosi razvijaju na vrlo pozitivan način u proteklih nekoliko godina. Predsjednik Santos i ja mislim da smo se prošle godine u proteklih nekoliko mjeseci sastali četiri, pet puta. Prošli put u prosincu u Briselu kada smo bili svjedoci potpisivanju ukidanja vizne obveze, ali već smo se prije toga sastali redovito, svakih nekoliko mjeseca smo imali sastanke, često smo se susretali diljem svijeta, bilo da se radilo to na eh, sastancima opće skupštine ili na nekim sastancima organizacije u Latinskoj Americi i tamo smo uvijek rekli što možemo učiniti da još i više podržimo taj proces. Čini su da smo imenovali posebnog izaslanika, dakle Imona Gilmora. To je nešto što je proizašlo iz razgovora sa predsjednikom Santosom koji je smatrao da bi to mogao biti pozitivni znak. imali smo to pozitivno iskustvo u pregovorima koje nosi sa sobom gospodin Gilmor, vezan uz e, mirovni proces u Sjevernoj Irskoj, a zatim isto tako nakon toga i praćenje, to je sljedeća faza, to bi moglo biti čak i teže nego posljednje samog sporazuma. Dopusti mi da kažem da ja smatram, i neki su to rekli, da je to primjer koja može biti uloga Europske unije u svijetu. Kao prvo to je znak da je naš angažman vrijedan, čak i u dijelovima svijeta koje mi možda smatramo da su daleka. Naš e, fokus u ovim e, trenucima s poteškoćama su naravno više usmjereni na naše susjedstvo, na istok, na jug, ali ja bih rekla i na zapad i na sjever. Može to čudno čuti od e, jedne Talijanke, ali mislim da bi isto tako trebali konstantno i dosadno raditi na području Arktika, jer je to jedno novo poprište događaja, ali moramo u svakom slučaju učiniti da ta situacija i tamo u tom dijelu svijeta, u tom dijelu svijeta postane stabilnija i sigurnija, a naša uloga je velika i u drugim dijelovima svijeta, i u Aziji, i u Africi, i u Latinskoj Americi. Ne nužno posvuda, ali u dijelovima svijeta gdje zbog gospodarstva, zbog povijesti, zbog kulture, zbog razmjene među ljudima imamo tu činjenicu da su naši odnosi snažni i da su naši doprinosi na neki način posebni i vrijedni bilo za institucije ili za ljude. I ovo je jedan od tih slučajeva. Globalna uloga Europske unije je upravo ova. To je naša snažna točka, to je način na koji možemo doprinijeti miru u svijetu. Znam da su to riječi zbog kojih se kad kad osjećamo naivni kada ih izgovaramo, ali na kraju krajeva to je ono što nam je cilj da promičemo mir u svijetu i to je uloga Europske unije da ulaže u neke nove modele za pronalazak izlaza iz kriza. Neki su rekli da je mnogo teže završiti, sukob nego ga započeti i ja se slažem s tim i zbog toga moramo uložiti u prevenciju sukoba nego da samo pokušamo pronaći rješenja za sukob koji je već nastao. Ali mislim da postoji europski način za olakšanje dijaloga, suradnje, E, posjedovanje, za poticanje pronalaska kompromisa. Mislim da je to nešto što proizlazi iz naše povijesti. U sljedećoj raspravi u Siriji i u onoj e, preko sljedećoj raspravi ćemo imati zapravo to isto. Europska povijest je povijest stoljeća sukoba i te sukobe smo mi širili diljem svijeta, druge smo uključivali u naše vlastite ratove, naše vlastite sukobe i zatim smo konačno to uspjeli okončati u trenutku kada smo shvatili da regionalna suradnja i pomirenje unutar Europe da je to izlaz. I to nam je donijelo mir i stabilnost i prosperitet, iako to kad kad možda zaboravljamo. To je dakle taj europski način koji može donijeti nadu i dobre rezultate diljem svijeta. A uloga Europske unije je isto tako i ta da ulažemo u takve priče uspješnice, da ih omogućimo jednom kada dođe do njih, da ih učinimo drživim, da učinimo da potraju, da funkcioniraju, što je nešto, to je nešto što ne možemo nikad e, uzeti za samo po sebi razumljivo. Dopustite mi da kažem da doista cijenim jedinstvo koje ste pokazali tijekom ove rasprave, koje ćete pokazati na glasovanju. I e, dopustite mi da kažem da sam u potpunosti sigurna da će naši prijatelji u Kolumbiji to primijetiti, da će to znati cijeniti. To je upravo jedan od tih signala koji daju dodatnu vrijednost tom teškom procesu vezano uz podršku. A to podrška je nešto što je vrlo vrijedno baš u ovim problematičnim trenucima. Dopustite mi da zaključim sa citatom. Neki su spomenuli pa, pa Franju i da kažem nešto što se tiče europskog načina gledanja na stvari. On je rekao da noć nasilja se može pretvoriti u dan bez sunca. Trebamo imati pravdu kako bismo imali dugotrajni mir. Molim vas, ne smijemo propustiti učiniti taj sljedeći korak na putu ka miru. To je ta vizija pod kojom i mi dalje surađujemo sa našim kolumbijskim prijateljima, znajući da je put pred nama i dalje težak, da ovaj rezultat nije samo po sebi razumljiv, ali ja sam sigurna da 2016. godina može biti godina kada će ovaj sukob konačno završiti i kada će Kolumbija pronaći mir. Hvala. Grazie, Mogherini. Lei resterà con noi. Hvala, potpredsjednice Mogherini. Vi ćete s nama biti i za sljedeću raspravu. Moram vam priočiti da sam zaprimio sedam prijedloga rezolucija na